i Slavomira Kovoskov jednoglasno predložio da se proglase važećima 27. studenog 2015. Imali prigovora uz to? U tom slučaju, ako